il Sì. Allora vi chiedo scusa di nuovo perché mi sono dovuto assentare. Još se jednom e, ispričavam, naime morao sam e, otići e, na čas. Sada ponovno otvaram sjednicu najprije priopćenja predsjednika nakon sastanka koordinatora. Nakon izmjena statuta, odnosno članaka 49. i 50. imenovan sam kao izvjestitelj i nastavit ću u tom smislu dok ne dođem do zaključaka. Drugo, e, traži se pravno mišljenje vezano za primjenu članka 48. Lisabonskog ugovora za slučaj da dođe do odvajanja Škotske od Velike Britanije, dakle od Ujedinjenog kraljevstva. Mi smo zatražili da, odnosno mi smo se dogovorili da ćemo vam predložiti da tražimo mišljenje pravne prirode od E, od strane pravnih službi parlamenta. Što se tiče pak odlaska u Rim na dva dana, odlučeno je na sastanku koordinatora da će najviše moći ići sedam članova i e, to po e, dva iz redova pučana, dva socijaliste, a iz e, ostalih klubova zastupnika po jedan, dakle jedan ALDE, jedan ECR, jedan zeleni. Čim se da nitko ne prigovara, pa prema tome prelazimo sada na izmjeni članka 136. gdje ćemo dakle govoriti o tom članku o tome da e, zastupnici moraju biti prisutni na plenarnoj sjednici. Izvjestitelj kolega Hafner je zatražio da uzme riječ prije samog glasanja. Hvala lijepa. Prije nego što počnemo glasati o ovome, dopustite mi da jednostavno e, vas zamolim jednu stvar. Radi se o temi gdje naš e, postupak pokušavamo izmijeniti kako bi se uskladio s našim pravilnikom. A u današnje vrijeme u pravilniku stoji da e, se e, zastupnicima može odobriti da ne dolaze na sjednice, na primjer, ako su na porodiljnom dopustu, ako su na bolovanju ili netko iz njihove obitelji na bolovanje ili pak ako odlaze na važna poslovna putovanja. E, međutim, u zapisniku i dalje stoji da su to neovlaštene, nedopušteni izostanci. U današnje vrijeme jako se puno u medijima govori o aktivnostima zastupnika i stoga je zaista važno da se ustanovi i da to stoji u zapisniku ako je neko dopušteno da izostane sa sjednice. Mislim da se svi o tome slažemo i mislim da se slažemo također da u e, pravilniku, ako govorimo o porodiljnom dopustu, moramo uključiti ne, taj porodiljni dopust ne samo za majke, već i za očeve, jer zapravo mi smatramo e, da je e, to dopust koji se, mogu koristiti oba roditelja. Mi ne želimo ovdje izmjenu i dopunu članka 136. Jednostavno želimo da se jasno kaže da se mogu takvi izostanci dopustiti i da e, i to mora stajati u zapisniku. Htio bih da naš predsjednik piše predsjedništvu parlamenta da se usvoje provedbene mjere vezane za članak 136. da porodin dopust mora biti za majke kao i za očeve, te da mogu postojati opravdani razlozi za izostanak. Dakle, jednom, ako isto tako, e, da, ako usvojite dijete, imate i period adaptacije kao dopušteno ne, e, izostanke. Hvala lijepa. Prelazimo sada na samo glasanje. E, moramo glasati zapravo e, dva e, glasa o dvije runde o onima koji o ovom pitanju. Dakle, 136. tko je za, protiv, usvojeni, usvaja se ne, jedan suzdržani glas. A drugo je glasanje o cijelom tekstu, o cijelom izvješću, tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Tko se suzdržava? Jedan suzdržani glas. Prema tome, ovo se izvješće usvaja i možemo čitati kolegi Hafneru. Prelazimo sada na osmu točku dnevnog reda. Izvješće Gurmaj o izmjeni pravila vezana za postavljanje pitanje. E, molim da potpredsjednica Gurmaj istovremeno E, predsjeda sada sastankom jer ja moram sada otići e, sa ovog sastanka privremeno. Izvolite. Hvala. Što se tiče mog izvješća, dragi kolege, mislim da ste svi dobili amandmane koje smo dali prije deset dana, a prošlog tjedna sam dodala još dva amandmana koje ću vam malo kasnije obrazložiti. Svi ovi amandmani su u skladu s onim što smo razgovarali na sastanku odbora u prosincu. Hvala vam na komentarima koje ste tada napravili. Sve u svemu imamo 18 novih amandmana o pravilu 118. o pisanim e, pitanjima. Što se pak tiče pravila koja se govori o e, vremenu postavljanja pitanja, e, tu mislimo da bi bilo bolje da se kutija u kojoj se dakle biračka kutija stavi izvan same dvorane. To je bolje nego li unutra jer to manje ometa rad plenarne sjednice. Zajedno sa nadležnim službama Europskog parlamenta e, vidimo da postoje tri e, mogućnosti s našim amandmanima da se ne e, zapravo e, ne preusmjerava cilj postavljanja ovih pitanja. Prva stvar je koja se treba napraviti na, e, da se napismeno uputi e, pitanje kako i parlament mora vršiti nadzor. Drugo, trebamo zapravo postaviti prava pitanja, a E, isto tako nije cilj postavljanje pitanja statistike o tome koliko se tko javljao, jer se oni onako često zloporabe. Dakle, postoje tri glavna pravila e, u samom pravilniku i prilozima. Što se tiče e, samog predsjednika, i njegove službe kada moraju odlučiti može li se prihvatiti neko pitanje, to se treba pitanje temeljiti na samom e, pravilniku, naravno u duhu tog pravilnika također i u okviru nadležnosti što ih definiraju temeljni ugovori. To su amandmani 13 i 20. Htjela sam također staviti neka ograničenja a peti amandman broj elektronski postavljenih pitanja, dakle pet mjesečno, a e, više od toga mora se osobno obratiti nadležnoj službi parlamenta koja je dakle za to zadužena. To bi trebalo biti e, kao e, probano na jednom pokusnom roku od otprilike godinu dana. <clears throat> To su inače rezultati koji su u, britanskom donjem domu parlamenta dali dobre rezultate. Dakle, tu imamo e, zapravo već jednu praksu koja postoji. Također što se tiče same tematike, e, imamo amandmana koji e, pokušavaju postići da to bude zapravo ne samo puka kritika ili nazvala bih to ljubavno pismo, dakle da se drže predmeta o kojem se radi. Isto tako trebalo bi izvjeći ponavljanje istovrsnih pitanja. To stoji u amandmanu 19. Mislim da ti različiti amandmani će u velikoj mjeri pomoći da se smanji broj nepotrebnih pitanja tako što će zastupnicima u potpunosti dati u mogućnosti da iskoriste svoja prava. Sada dakle otvaram raspravu. E, i e, otvorena sam dakle za sve vrste prijedloga. Molim vas jednostavno dignite ruku ako želite postaviti pitanje. Najprije riječ ima gospodin Duff. Puno vam hvala predsjednice i izvjestiteljice. Hvala na vašem doprinosu ovoj tematici. I ja sam e, također uložio nekoliko amandmana koji su nalik ovom vašem. Postoji e, zapravo puno mogućnosti za kompromisima i e, tu možemo, mislim, postići konsenzus. Htio bih jednostavno reći da sam u 15. amandmanu objasnio i to je dio opravdavanja tu e, objasnio sam dakle što mi se čini da je sada problem kada se radi o pisanim parlamentarnim pitanjima. Problem leži u tome da je 32% takvih pitanja e, da, je to, da su to pitanja što i su ih postavili svega 10% zastupnika, a 45% parlamentarnih e, pitanja su pitanja koje je postavilo svega 20% zastupnika. Jedan je zastupnik uložio gotovo 900 parlamentarnih pitanja. Prema tome, e, ima se dojam da neki zastupnici umjesto da koriste internet ili pak telefon kako bi našli odgovore na u velikoj mjeri ili u potpunosti činjenična pitanja ili, vrlo, eh, ili jednostavno stručna pitanja, da umjesto da postupe na taj način, oni jednostavno postavljaju ogroman broj pitanja za vrijeme perioda kada se komisiji upisuju upućuju pitanja. Sve to vezano je zapravo za vrlo velik trošak za e, kako primanje analiza i odgovor na ta parlamentarna pitanja. Nismo uspjeli e, izračunati koliki je taj trošak za komisiju. Međutim, e, za parlament to predstavlja trošak od otprilike 4000 eura po pitanju. Jer Europska komisija može na pitanje odgovoriti samo ako je e, to pitanje prošlo kroz postupake zajedničke analize. I tu je trošak za komisiju vrlo visok. Naravno, demokracija košta. Mi ovime ne pokušavamo ušutkati one koji zaista vrlo ozbiljno traže političke odgovore na politička pitanja. Međutim, zaista mislim da da bi se trebalo sve to skupa više kanalizirati, te da bismo trebali imati e, kontrolu kvalitete kao i količine pitanja što, što ih pojedini zastupnik može postaviti. Nadam se da ćemo moći postići kompromis i dogovoriti se na taj način koliku e, količinu pitanja se može postaviti. Isto tako, bilo bi mi drago da se postavljanje pitanja može proširiti i na predsjednika E, Europskog vijeća. To ja već dugo vremena e, želim bilo da recimo da gospodin Herman van Rompuy može odgovoriti na pitanja o svom osobnom programu. On međutim nije spreman odgovarati na parlamentarna pitanja u ime Europskog vijeća. Mislim da je to greška. Morat ćemo tražiti od njegovog nasljednika kojeg će se na jesen izabrati ili imenovati da se ta praksa dakle promijeni. Biće mi drago da ovu e, diskusiju prodobimo. Hvala lijepa. E, kažu mi da nemamo previše vremena na raspolaganju, međutim jako mi je drago da mogu dati riječ gospođi Đanaku, a nakon toga ću morati završiti ovu raspravu. Marijeta, izvolite. Hvala. Najprije Zita želim vam čestitati na izvješću i slažem se s Andrewom Duffom glede njegovih e, primjedbi. Neki doista koriste situaciju i trenutak e, postavljanja usmenih pitanja te postupka e, glede postavljanja pismenih pitanja. Jer u određenim državama članicama postoje službe koje se bave tim pitanjima i vidimo da neki kolege postavljaju nevjerojatan broj pitanja i oni si tako grade neku reputaciju u svojim e, državama. No, s obzirom da se uvijek vraćaju ista, istovjetna pitanja, Europska komisija ne odgovara na bit tih posljednjih pitanja. Tako da bi trebalo naći neki način da se e, napravi selekcija tih e, pitanja i da se zajamči dijalog između parlamenta i komisije. Jer e, ukoliko se to napravi, onda taj postupak postaje postupak koji će omogućiti određenim osobama da, da koriste. Kao što neko, neki koriste postupak plavog kartona kako bi ih se čulo u njihovim državama. No, moramo biti jako pažljivi s tim jer e, se izvrgavamo ruglu ponekad. Sjećam se da su nam e, nekad e, iznesene statistike 800 pitanja, a 500 tih pitanja spostavili dvojica zastupnika, jer moramo izbjeći takve situacije, jer svi smo izvrgnuti ruglu. Hvala. Imaćemo na, na umu sve vaše komentare i bilo bi još bolje da napravimo još kvalitetnije e, kompromise. E, hvala vam najljepša, dakle zatvaramo ovaj dio i kao što e, je rečeno, dakle moram opet zamoliti gospođu Đanako. imam čast da je zamolim dakle da nam da podnese izvješće o trijalogu Dakle, podsjećam vas da imamo izvanredni sastanak, imali smo izvanredni sastanak eh, odbora prošlog tjedna i imali smo mogućnost da se sastanemo sa, s nadležnim ministrom za ovaj portfelj također. Tako da izvjestitelju dajem riječ i mislim da je jako važno da se održi sutra sastanak izvjestitelja u Sjeni i slažem se dakle sa inicijativom da se ponovno sastavimo. Dakle, hvala i Marijeta ponovo ti predajem riječ. Kirje Proedre, θα γίνει μια Hvala predsjednice. Izvjestitelji i izvjestitelji u Sjeni moraju, odnosno trebaju održati uskoro e, sastanak jer smo dobili od komisije i vijeća prijedlog kompromisnog rješenja, tako da sam tražila tajništva da se za sutra predvidi sastanak kako bismo analizirali predloženi tekst. Moram također reći da e, je grčko predsjedništvo želo imati na raspolaganju kompletan mandat eh, od danas do 12. veljače kako bismo mogli eh, analizirati cijeli ovaj prijedlog eh, na koji se očekuje uveliko očekuje u većini država članica, isto tako i tisak je jako usredotočen na to. Znate da cijeli pregovarački tim je dobio taj tekst koji nam je Europska komisija poslala. Sutra ćemo ga proučiti zajedno i e, vjerojatno ćemo organizirati jedan tehnički dijalog kako bismo napredovali s tim dosijom, te mislim da e, grčko predsjedanje može dobiti kompletan mandat kako bismo popunili tu proceduru trijaloga. Hvala. Velika hvala. Evo, ako se ne varam, Andrew Duff e, se javlja za riječ. Netko još drugi želi komentirati. Gospodin Brons, vas sam uvrstila na popis. Mislim da je bilo jasno ovo što sam rekla. Dakle, da... E, ja vam svakako dajem riječ, to nije problem. Dakle, e, I ja bih isto tako želio iznijeti neke komentare. Dakle, gospodin, gospoda pa Brons. Hvala. Evo, samo želim reći da se nadam da će grčko predsjedništvo, i uvjeren sam da će grčko predsjedništvo e, vijećem biti učinkovitije u vođenju trijaloga, u sudjelovanju trijalogu od svojih prethodnika. E, prethodni sastanak, e, neslužbeni sastanak trijaloga u prosincu, tad, je dogovoreno da e, će europski da se Europski parlament e, složio sa onim institucionalnim dijelom e, predloženog paketa. Tu ima nekoliko važnih pitanja o kojima treba još raspraviti. Tako da, ako ćemo napredovati po ovome svemu, moramo to jako brzo obaviti. Hvala vam. Gospodin Brons, imate riječ. Ja sam htio nešto reći o vašem izvješću. Jer umjesto da se brojčano ograniči e, pismena pitanja komisiji, mislim da ja sam imao na umu e, publicitet onima koji postavljaju čitav svoj život postavljajući pitanja. Mislim na onoga što je postavio 890 pitanja E, ja bih stvarno htio znati tko je taj usamljeni jahač koji možda ima svog nekog tajnog prijatelja u komisiji pa hoće komunicirati s njim. Ne znam. Dobro, hvala vam. Da, naravno nije problem reći tko je ta osoba, no ovdje se radi o timskom radu, tako da e, mi je stvarno žao osoblja tog kolege koji prekomjerno rade. To je stvar koja je u tijeku i slažem se da se time trebam pozabaviti. Što se tiče mojih komentara, statusa i financiranja političkih stranaka, naravno e, nemamo puno vremena i moramo to zaključiti do kraja mandata i sporazum koji smo o institucionalnom poglavlju e, do kojeg smo došli u prosincu će ubrzati taj postupak i želim inzistirati na potrebi Europskog parlamenta da bude pripremljen pravovremeno kada dobijemo e, zvanični stav vijeća i e, dokument od komisije, vrijeme ističe i vjerujem da će nam trebati više od jednog pregovaračkog sastanka da prođemo kroz ostala poglavlja, o tome smo, nismo još e, razgovarali. Mislim da je jako, jako važno da to uzmemo stvarno za ozbiljno, jer ovo je jedna od najvažnijih tema za naš odbor i e, da dokažemo da e, smo u stanju obaviti kvalitetan posao po tom pitanju. I ako se ne varam, gospodin Šeflin želi komentirati ovo, pa mu dajem riječ. Hvala. Nastavit ću na engleskom. E, slažem se svim onim što je rečeno, no e, ono što je prošlog tjedna reklo grčko, predsjedništvo, e, oni su pravo, nadaju se da će dobiti puni mandat uskoro, mislim da su rekli do kraja veljače, to je za dosta vremena još i dosta kasno, no ja mislim i vrijedi to ponoviti da postoje velika protivljenja u vijeću čitavom ovom projektu, tako da neće uopće biti lako i trebali bismo e, se suočiti s mogućnosti da e, bi to moglo propasti cijeli ovaj projekt. Što je bilo šteta jer smo stvarno uložili veliki trud u nju no nije nezamislivo da će doći do takvog e, političkog protivljenja od strane vijeća da bi oni to mogli nastojati odgoditi do nakon izbora, a onda e, nitko ne zna što će se desiti s tim u sljedećem sazivu. Najviše hvala. Ovo su jako važni komentari. Naravno, mi imam, imat ćemo drugačiji parlament i nemamo apsolutnu većinu, no dobro. E, ne vidim da se još netko javio, a dobro, onda ću zamoliti izvjestitelja da nam napravi sažetak ovoga. Hvala predsjednice. Mislim da se svi slažemo da potvrdimo odluku koju smo donijeli u prosincu. Ne bi trebalo biti nesporazuma s tim u vezi. Možda postoji jedan mali nesporazum jer u tekstu tajništva e, su citirani naši, naše, ono što smo mi rekli, ali sporazum je sporazum, tako da se ne trebate brinuti, gospodine Daf. Sutra će tajništvo vidjeti koji će biti e, najbolji, najadekvatniji termin za naš sastanak, kako bismo poradili na tekstu o financiranju političkih stranaka i moćemo se tu pozabaviti sa cjelokupnim prijedlogom kako bismo se bolje pripremili. Pitanje koje postavio gospodin Šeflin je pitanje koje treba razmotriti. Moramo uzeti u obzir sve mogućnosti i vjerojatno je da će doći do jake opozicije unutar vijeća. Tako da, dragi kolege, eh, do kraja našeg saziva morat ćemo nekako se nastojati da se usvoji to na plenarnoj sjednici, a ako govorimo o onome što će napraviti sljedeći saziv parlamenta, to, to nije u našoj to, o tome ništa ne možemo znati, ne znamo koji će biti njegov sastav, ali bi bilo ipak dobro da parlament već sad usvoji ovu odluku ukoliko predsjedništvo to ne usvoji na trijalogu. Hvala. Hvala. Uvjeren sam da e, ćemo svi podržati i da svi slažemo s onim što ste e, sad iznijeli u sažetku. Ni gospodin Kasini, ni gospodin Šolc nisu tu, tako da ćemo napraviti pauzu od 10 e, minuta, jer ne možemo nastaviti s obzirom da ni... A, evo ga, predsjednik je tu, odlično, tako da ćemo imati samo jednu minutnu pauzu. Okay. So as the president here, I will wait. Evo, s obzirom da je predsjednik tu, sačkat ćemo da čujemo njegovu odluku. Pleasure. As I told you, Mr. Scholz is going to be back uh, only... Kao što sam rekla, gospodin Scholz će se malo kasnije vratiti. I želim ponoviti da stvarno nadam da će naš tajništvo biti u mogućnosti organizirati sastanak o političkim strankama, odnosno financiranju političkih stranaka e, brzo, jer mi se čini da je važno imati jedinstven pristup e, u vezi s ovim izvješćem. So, let's see what happens. waiting the instruction. Evo, sad ćemo vidjeti kakva će biti odluka. Okay, so Dobro, dakle, ova instrukcija koju slijedim jeste da ćemo e, imati polusatnu pauzu i za pola sata nastavljamo. Ispričavam se zbog ovoga, mi smo svi ljudska bića, tako da, evo, molim vas da se vratimo i nastavimo za 30 minuta. Hvala.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

Hvala Allora riprendiamo i lavori dopo questa pausa. Dobro, idemo nastaviti s radom nakon ove pauze. Trebao sam zadnji uzeti riječ, ali ovo kašnjenje je izazvano e, odsustvom jednog kolege. Tako da ćemo sad nastojati izmijeniti red stvari, tako da ću ja najprije e, odraditi izvješće o odnosima Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, a onda ćemo razgovarati o radu trojke. Kad je riječ o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, ja još nemam izvješće koje vam mogu iznijeti, iako mi nije ostalo još puno vremena. Dakle, ovaj današnji sastanak poslužit će prvenstveno tome da vas saslušamo, vaše primjedbe. Ja mogu samo iznijeti neke e, napomene opće prirode. Već sam analizirao određen broj izvješća, tu su brojni materijali već napravljeni, tu su i prethodni e, prethodna izvješća koja je na primjer uradio e, kolega Brok, ali i predsjednik Republike Italije, E, izvješće na Plitanu iz 2002. godine, a ovo izvješće od, Broko izvješće je kasnije i gospođa Nejco od 67. Od samog početka ovog parlamentarnog saziva e, postoji skupina za razmišljanje o odnosima s nacionalnim parlamentima. Ona je dvije godine radila i ostavila dokument o tome. Prema tome to ne možemo zaboraviti. A što se pak tiče izvješća Napolitano, E, sjećam se da su bitne stavke bile da se ne napravi još jedan drugi dom kojeg bi zastupa, u kojem bi bili predstavnici nacionalnih parlamenta. To je bio jedan od predloga nakon matriškog ugovora što su ga predlagali Francuzi. E, prema izvješću Napolitano to bi samo još više zakompliciralo i odugovlačilo zakonodavni postupak. Isto tako on se izjasnio protiv e, predstavljanja zastupnika uz vijeće kako bi na taj način to postao neka vrsta drugog doma e, u vijeću. Ostale stvari vidimo u izvješću Brok. U izvješću Brok se naročito naglašava važnost političkog nadzora od strane nacionalnih parlamenta i vlada kao učinkovit način za sudjelovanje u izgradnji e Europe. I isto tako govori se o e, transpoziciji europskih normi na e, nacionalne nivoe. Dakle, uz sve to, koji zadatak ima ovo moje novo izvješće? Ja sam se opredijelio za dvije stvari. S jedne strane da provjerim u kojoj mjeri novine što ih je uveo Lisabonski ugovor, jesu li se dakle one ostvarile, u kojih mjeri još uvijek treba provoditi, odnosno i možda izmijeniti. Međutim, e, ja imam jednu značajniju ambiciju, a to je da mi se čini da veliki broj normi koji se odnosi na doznatke nacionalnih parlamenta na europskoj razini, da su oni uvedeni, e, a da nisu zapravo imali neku posebnu svrhu. Naprijed članak 12. Lisabonskog ugovora koji govori o zadacima nacionalnih parlamenta i tako dalje. Ali <clears throat> ako gledamo sustavno, kakav je položaj nacionalnih parlamenta. Mislim da je to nešto što moramo provjeriti. Moramo doći do sinteze situacije koja se može definitivno dati okvir radu nacionalnih parlamenta. Svaki puta kada govorimo o Europi uvijek smo negdje u nekoj međufazi. Nismo dakle još sve postigli. Lisabonski ugovor je etapa do koje smo došli i ako se radi o etapi, onda je to dakle privremena situacija i upravo iz tog razloga morali bismo imati jasnu viziju onoga što želimo postići, uključujući i u odnosu sa nacionalnim parlamentima. To je dakle nešto što bi nam na kraju omogućilo da definiramo ulogu nacionalnih parlamenta i vidimo kako ih možemo uključiti u europski parlamentarni sustav. To bi bilo od velike važnosti. nacionalni parlamenti jesu važni, to kaže ne samo Lisabonski ugovor u svom članku 12. Go, na njihovu aktivnu ulogu u životu Europske unije. Međutim, postoje i drugi aspekti. Na početku našeg parlamentarnog e, saziva razgovarali smo o presudi Europskog u, oprostite, Njemačkog ustavnog suda od 30. E, lipnja 2009. godine. Na to smo se usvrnuli jučer. I vidite da je obrazloženje presude ta koja kaže da je parlament onaj e, koji čuva e, same e, europske ugovore. Parlamenti dakle predstavljaju demokraciju u e, cijelom sustavu. drugi aspekt nadalje je da mi stalno govorimo o tome da želimo približiti Europu građanima. Što to zapravo znači? To znači da parlament i građani, dakle građani se moraju zanimati za Europu, e, moraju e, se strastveno za to zanimati, a parlamenti, nacionalni parlamenti to mogu odraditi bolje nego mi. To je neka vrsta obrnute subsidijarnosti, gdje prvenstvene ovlasti u tom smislu leže u rukama nacionalnih parlamenta. Dakle, nakon sve ovoga, ovoga ja se ne bavim fotografiranjem sadašnje situacije dakle e, ovoga što je sada uveo Lisabonski ugovor. Dakle, nacionalni parlamenti postaju važni akteri. Ono što bih ja htio napraviti jeste dati neke opće indikacije ili opće okvire. Neke od e, oblasti koje se daju nacionalnim parlamentima su normalni uobičajeni, to je dio rada nacionalnih parlamenta. Najprije njihova uloga u izradi temeljnih ugovora. To je nešto što je sasvim jasno. Prema članku 128. Lisabonskih ugovora, to je u skladu s poveljom, oni također imaju obvezu ratifikacije, ovisno u zakonima pojedinih zemalja. Dakle, danas e, tu nema nikakvih izmjena s obzirom na ulogu države u međunarodnim ugovorima. Mislim, to su sve aspekti koji sa e, stanovišta sustava e, mi ne prave probleme. Ono što mi se čini kompliciranijim i jeste aktivnosti parlamenta u različitim profilima. U nekim slučajevima parlamentarni e, parlamenti imaju mogućnost da izravno komuniciraju s vijećem i komisijom. Čak i u samim ugovorima stoji da je mogućnost inicijative, nešto što mogu napraviti i skupine zemalja. A mi imamo pravo na tu inicijativu samo u nekim situacijama. Dakle, skupine zemalja još mislim nisu nikada tako pokrenule neke inicijative. Kad smo se sastali s predstavnicima e, Britanskog doma Lordova, <clears throat> smo o tome razgovarali i e, vidjeli smo dakle da postoji ta mogućnost inicijative skupine parlamenta postoji mogućnost izravne intervencije nacionalnog parlamenta koji će preskočiti Europski parlament i izravno komunicirati s komisijom i vijećem. Do toga dolazi i kada se odnosi ovdje na nadzor subsidijarnosti. <clears throat> Tu se kartoni dalju ne samo parlamentu, odnosno ne daju se parlamentu. Na različitim konferencijama, među parlamentarnim eh, konferencijama, eh, i tu možemo govoriti o Kozaku, konferenciji po pitanju sigurnosti i vanjske politike, kao i problema nove konferencije prema članku 13. fiskalnog eh, pakta. To su dakle sve novine. Prema tome, e, tu je teško sve sustavno sistematizirati. Ja smatram da bismo morali početi razmišljati o sustavnom osmišljavanju uloge parlamenta u toj vrsti profila. Prvo, demokratski sustav koji bi imao dva dome, jedan koji bi predstavljao stanovnike, narode, a druga države. Ja sam nabrzo, na brzinu analizirao situaciju u različitim zemljama od Njemačke, Brazila, Argentine, Indije i naravno Sjednjih američkih država. I uočio sam da se sustavi zaista vrlo razlikuju. Međutim, Prilično je zastupljen sustav koji postoji, na primjer, u Italiji sa zastupnikom stanovnika i s druge strane država koji imaju drugačiju ulogu sa e, manjim oblastima. A, a e, to postoji ono što je kod nas vijeće u svojstvu drugog doma. Dakle, morali bismo možda ojačati E, dakle e, odnose između nacionalnih parlamenta i vijeća kao drugog doma. Tu ne smijemo nikada prestati s nadzorom jer sada već postoje sastanci e, koji se uvijek održe prije sastanka vijeća i tako dalje. To je nešto što se sada uvriježilo, a to bi se moglo i formalizirati. Dakle, to je domena dakle, e, e, o kojom bi se trebalo pozabaviti i vidjeti što drugo možemo staviti pod tu dimenziju. Još e, nešto. Dodana vrijednost Europskog parlamenta, to je još jedna dimenzija. U ovom slučaju ne znači da mm, nacionalne države imaju političku ulogu jer tu je nadležnost ona koja ima Europski parlament i tako će i ostati. Na sastancima komisije, parlamenta, kozaka i drugih čemu služe susreti tih organizacija ako ne da Europskom parlamentu daju one elemente koje će moguditi da dobro može upoznati situaciju, presuditi i dakle dobro donositi zakone. Moram to izrijekom reći jer je to zaista vrlo važno. Dakle, mm, Europski parlament e, mora dakle moći situaciju dobro upoznati kako bi mogao dobro raditi. Dakle, postoji taj jedan još aspekt koji nacionalni parlamenti postaju konzultativni organ često povremeno, a često i sustavno, dakle imaju tu konzultativnu ulogu u odnosu na Europski parlament. A postoji još i ova dimenzija nacija i stanovnika, građana tih nacija. To je nešto što se javlja u članku 12. ali to stoji u drugim člancima ugovora gdje se traži da parlamenti mogu i igrati informativnu i političku ulogu. Prema tome, skup e, svih tih saznanja i suradnje s Europskim parlamentom je nešto gdje e, same nacionalni parlamenti moraju također surađivati s Eurojustom i s Europolom zajedno s Europskim parlamentom. Dakle, to je još jedna dimenzija koju sam ja uočio. Postoji, dakle, vertikalan odnos s komisijim i vijećem i horizontalni odnos s Europskim parlamentom. A isto tako postoji ta dimenzija s nacionalnim parlamentima kao izrazom e, volje naroda. I zapravo ti e, nacionalni parlamenti morali bi imati i izvjestan europski e, senzibilitet. I to bi trebalo biti dio njihovog redovnog rada. Dakle, u tom kontekstu što možemo uočiti? Nadzor subsidijarnosti i e, kozak. Što se tiče nadzora subsidijarnosti, imam osjećaj, ili barem to je ono što sam ja uočio, da jučer u izvješću e, e, njemačkog profesora Pernića E, da se to jako jasno izrazio taj koncept subsidijarnosti. Dakle, u suradnji s, evropskim, e, institucijama. On u tome ne uočava mogućnost kočenja, već mogućnost pozitivne suradnje s institucijama i stoga se može uočiti nužnost da u različitim situacijama i u različitim mišljenjima koje su eh, se daju iako se mogu davati i žuti kartoni i blokirati zakonodavni postupci dakle da je to ipak nešto što parlament, komisija, Europski parlament moraju uzeti u obzir. Dakle, to je svojevrsna izravna suradnja i mislim da je to nešto što treba napisati crno na bijelo. Što se pak tiče kozaka, mislim e, da tu e, postoji jedna zabluta koja se mora pojasniti je kozak nešto što ima općenitu ili specifičnu ulogu? Znate da je kozak nešto što je zapisano u temeljnim ugovorima. To je jedina specifično, jedno takvo specifično tijelo. I, dakle, e, tu je strukturirano, zna se na koji se način glasa, nije potreban opći konsensus i tako dalje ali kada se organiziraju druge konferencije od velike važnosti koje se bave e, problemima sigurnosti i obrane, kada na razini e, odbora dolazi do inicijativa, evo čemu sve to služi? To je dakle pitanje koje ja postavljam i htio bih čuti vaše odgovore na tu temu. Evo jedna stvar koju bih htio reći u tom smislu, a to je da je potrebno pojednostavniti sustav i da se to može vidjeti i radne skupine u nacionalnim parlamentima i da se to mora ograničiti na broj parlamentarnih sastanaka, recimo najviše četiri u jednom mjesecu i tako dalje. Trebamo dakle ustanoviti i uspostaviti čemu sve to služi, koji su zadaci svih njih. Trebamo se usmjeriti na konkretne stvari, ne na neke općenite E, o neki općeniti diskurs. trebaju se baviti zapravo konkretnim problemima. Gdje bi dakle bila uloga Kozaka da se vidi dokle je došla europska integracija. To jest s jedne strane općenite prirode, ali s druge strane i specifično svake godine dva sastanka svakog semestra i tako dalje i koje su se koraci poduzeli u smislu napretka europske E, integracije, dakle što je napravljeno, što još treba napraviti i tako dalje. Kozak dakle mora imati tu specifičnu funkciju, specifičnu u odnosu na sve druge oblike interparlamentarnih kontakata. Ja nisam napisao izvješće, već sam napisao čitav niz <clears throat> natuknica i onda ćemo trebati na njih dati, treba na njih dati odgovore i napraviti precizne hipoteze. Međutim, očekujem da ću kroz vašu raspravu pojasniti sam sebi određene ideje. A na sljedećem sastanku Kozaka u Ateni postavit ću upravo ta ista pitanja članovima pojedinih specijaliziranih odbora u EU. Ja ću ih pitati što vi tražite novog od europskih institucija? Kakva je uloga europskih parlamenta u europskoj integraciji? Evo, toliko sam htio reći sada uvodno, a sada dajem riječ kolegama. Zatražio je riječ kolega Šeflin. Zahvaljujem i hvala na ovom eh, zaista interesantnom izlaganju. Čini mi se da se radi o složenom pitanju zastupljenosti i same učinkovitosti europskih institucija na nacionalnoj razini. Mislim da složenost ovih pitanja proizilazi iz stvarnosti. Nacionalni parlamenti su istovremeno i akteri i zainteresirane strane na europskoj razini kao i naravno na nacionalnoj razini i pitanje koje ja postavljam je koliko smo uspješni u tome. Jasno je da potencijal postoji vi ste govorili o Kozaku, mislim da ovdje vredi postaviti pitanje da li e, Kozak je dovoljan, da li dobro funkcionira, da li zaista obavlja one zadaće koje bi trebao obaviti. Imam osjećaj da ovdje postoje poteškoće jer je Lisabonski ugovor Europskom parlamentu dao ogromne ovlasti nacionalni e, parlamenti bi mogli tu možda imati osjećaj da su oni izgubili određene nadležnosti što bi naravno otežalo e, dobru koordinaciju i na nacionalnoj i na europskoj razini. Ono što ja predlažem je da sagledamo perspektive i nacionalnih e, parlamenta i Europskog parlamenta, da vidimo da li postoji određeni sukob nadležnosti, ukoliko da, onda to treba razjasniti. E, ja mislim da ovdje postoji dvojna razina e, ovlasti i e, europska razina i razina država članica i mislim da moramo vidjeti koji je intenzitet legitimiteta i jednog i drugog nivoa. Dakle, to je nešto o čemu bismo mogli e, raspravljati. Ali ono što bi na samom početku htio reći je činjenica da se europsko upravljanje obavlja na oba e, nivoa, ali da postoje razlike između načina upravljanja e, na jednoj ili na drugoj razini. Ono što također želim pitati e, ne treba li postojati možda veća razina konzultacije između europske razine i e, nacionalnih razina e, neka vrsta podijeljenog suvereniteta između nacionalnih parlamenta i europskog parlamenta i to je nešto što je teško ali bi moglo dovesti do veće jasnoće i boljeg načina funkcioniranja obje razine Ah, Hvala predsjedniče. Ova, što ste nam vi dali kao ilustraciju je zapravo nešto što je vrlo sveobuhvatno i široko i naravno radi se o nečemu što ima jako puno različitih aspekata. Dijelim mnoge od vaših analiza i procjena. Htio bih ipak naglasiti činjenicu da je trenutak u kojem se izrađuje ovo izvješće e, pa i činjenica da nema mnogo vremena da ga se završi. Dakle, Mene to navodi na to da bi se koliko je god moguće trebao dobro definirati, treba dobro definirati tema samog izvješća. I ja isto tako mislim da se treba potruditi da se totalno razluče dva, dvije razine. Jedna je ustavna razina i modalitete u kojem se primjenjuju. A s druge strane postoji razina međusobnih percepcija i to određene debate koja je ponekad više ideološka, ponekada je ona urodila i idejama koje su sasvim izvan onih što stoje u temeljnim ugovorima, jer u temeljnim ugovorima to je više manje jasno. Ova dakle druga tema o kojem bi se trebalo zapravo razmatrati, što je rekao i e, kolega Šeflin, ta dakle, tematika je više političke prirode i pitam se treba li možda ga tu tematiku držati izvan izvješća i napraviti na način na koji ste vi sugerirali da se zapravo više pridržavate ove prve teme i treba vidjeti kakva je situacija s ugovorima gdje ne postoji uvijek potpuna simetrija. Što time želim reći? E, dakle, da zadaci koji imaju nacionalni parlamenti, da su ti zadaci vrlo jasni, ograničeni odnosno da se e, tu e, točno e, navede, kakva je njihova uloga u demokratskom nadzoru njihovih vlada. I to su sve izvori, jedno od izvora demokratske opravdanosti u cijeloj Evropskoj uniji, a to je dakle nadzor samih vlada. Treba dakle proučiti može, mogu li neke od tih ovlasti narušiti ravnotežu, a isto tako treba znati da određen broj tih ovlasti do sada zapravo nije imao odlučujuću ulogu kada se radi o političkim sukobima i razmjenama među pojedinim e, institucijama, kako što to stoji u ugovorima. Dakle, parlament daje e, određenu nadzornu ulogu od politika do e, proračuna i isto tako nacionalni parlamenti dakle imaju taj demokratski nadzor u svojoj zemlji. Zapravo nema jednog nekristalno jasne dimenzije u toj strukturi jer taj popis ovlasti koji stoji u samim ugovorima nije eto rekao bih kristalno jasan, nije kartezijanski racionalan. Međutim, u stvarnosti problemi ne postoje. Ne postoje problemi kada govorimo o tome da trebamo definirati i odrediti ulogu Europskog e, parlamenta. Naravno, moglo bi se govoriti o uvođenju trećeg doma i tako dalje. Međutim, tu se radi u pojedinim ovim konferencijama, pojedinim tijelima zapravo da su e, e, to nisu pojedine institucije, već je to nešto što e, upotpunjuje rad. Ja ne bih sveo te nacionalne parlamente isključivo na funkciju konzultacije, kao što ste vi rekli. Ne, jednostavno rad mi s njima surađujemo, razmjenjuju se dobre prakse, međutim oni nemaju nikakve e, konstitucionalne ili pak e, zakonodavne ovlasti. To je nešto što jasno stoji u samim ugovorima. Nakon toga ima još jedan dodatni e, sloj razmišljanja koji je možda malo više maštanje i e, koji nije utemeljen na stvarnosti i nećemo ga još vidjeti. Naime, novi instrumenti suradnje koji se oformljuju, na primjer ono o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici, e, odnosno obrambenoj i, e, i vanjskoj politici. Isto tako onaj iz eh, fiskalnog paketa. Dakle, to su sve mogućnosti dijaloga koji su više nego korisni. Međutim, to nije nešto što predstavlja alternativu u eh, funkciji koju ima Europski parlament. Sve nas to navodi na određenu ni oprez, međusobno poštovanje i naravno procjenu kako bi se kasnije moglo raditi kako bi se na optimalan način ostvarila ta parlamentarna suradnja. Ja također mislim da postoje i e, mogućnosti za veliku reformu odnosa između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta i koja bi išla dalje od ove abstraktne rasprave, ali za sada je to sve prilično jasno i prilično dobro definirano. Hvala, sada riječ ima zastupnik DAF. Zahvaljujem. Ja se uvelike slažem s ovim što je rekao zastupnik Gatieri. Mislim da je sada prerano davati neku ocjenu o ugovoru iz Lisabona i odredbama koje govore o vezom, odnosno odnosima Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima. Mi se još uvijek nalazimo u prvoj fazi primjene u Lisabonskog ugovora i mislim da možemo reći da je ova faza bila prilično složena, naročito to zbog e, gospodarske i financijske krize. I zapravo mislim da je prilično rizično sada otvarati ponovno neka pitanja. Svi znamo da će parlamentarni izbori u petom mjesecu e, biti polarizirajući i znamo da ćemo tu imati e, sukob federala i nacionalista. Znamo da će određeni nacionalni parlamenti povući pitanje suvereniteta. Gospodin e, Fox trenutačno nije ovdje, ali vjerojatno znate da će 95% konzervativaca iz parlamenta i ministera da su zapravo pozvali zatražili da se nacionalnim parlamentima da pravo veta e, na europsko zakonodavstvo. I postoji nekoliko političkih stranaka koje će se natjecati u ovim izborima kako bi se osnovao treći dom koji bi bio skup nacionalnih zastupnika nacionalnih e, parlamenta i koji bi imali moć e, odlučivanja, odnosno pravo na uvid u rad drugog doma. Što znači da zaista moramo biti jako oprezni ukoliko ćemo ponovno otvarati sva ova pitanja u ovom trenutku. I sigurno bi se morali konzultirati na jedan vrlo struktuiran i oprezan način. Morali bi vidjeti koje je mišljenje nacionalnih parlamenta o ovom pitanju. Ali prije nego što izvučemo bilo kakve zaključke ili preporuke ili damo preporuke mislim da bi bilo dobro raditi na što užoj suradnji između nacionalnih parlamenta i ovog parlamenta i to na temelju iskustva kojeg imamo na radu na konvenciji. Znam da se moramo vratiti u ovaj okvir konvencije što je prije moguće kako bismo mogli reformirati, odnosno uskladiti ugovore sa našim budućim ciljevima vezano uz 2014. godinu. Ja Podržavam vaše izvješće i zapravo mislim da bi bilo dobro da vijeće ministara radi na transparentni način u e, smislu da će saslušati ono što političke stranke imaju reći i to za vrijeme razgovora s vijećem i za vrijeme glasovanja u vijeću. A što se tiče kozaka, mislim da se trebamo zapitati treba li Europski parlament biti stvarni igrač ovdje. Mislim da to je dobro, ali Istovremeno, parlamentarno izaslanstvo u Kozaku ima pravo sudjelovanja u odlučivanju u Kozaku i izvještavanja e, Europskog parlamenta i komisije o rezolucijama ili u obliku zaključaka ili u obliku pismenih podnesaka i mislim da je to nešto što je i dalje upitno. Nisam siguran da je to dostojanstveno i nas kao europskih zastupnika i mislim da nije dovoljno učinkovito. Tako da smatram da bi to također trebalo uključiti u vaše izvješće e, kako bi se o tome detaljnije raspravljalo. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja vjerujem da ste vi uložili dosta vremena kako biste pripremili ovo izvješće u koje ste uvrstili vaše ideje i kako biste dali konkretne predloge. Ali isto tako mi je drago čuti komentare drugih kolega. Što se tiče sudjelovanja nacionalnih parlamenata, u skladu s ugovorom iz Lisabona i u skladu s, e, na primjer, europskim semestrom. Smatramo da e, je naš osnovni zadatak ojačati međuparlamentarne odnose. E, Kozak bi se mogao još više ojačati. Dobili smo i izvješće o tome od podpredsjednika Martineza u 12. mjesecu i mislimo da je to također bitno u okviru ovog ovih naših razgovora. Radi se o složenom pitanju o kojem se treba još detaljnije raspravljati i stoga svi trebamo dobro pročitati izvješće. S jedne strane trebamo uzeti u obzir duh ugovora i e, nužnu, nužni parlamentarni nadzor, ali isto tako i feedback kojeg smo dobili do sada. A u ovom izvješću se govori o praktičnoj suradnji. Isto tako moramo vidjeti kakva e, i kakvo je raspoloženje za suradnju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Europski parlament je zada postao dosta e, snažan, ima dosta ovlasti što ne cijene baš svi nacionalni parlamenti. Zato podržavam prijedlog gospodina Dafa vezano uz Kozak. Zaista smatram da trebamo zadržati naše stajalište i budući da vi podpredsjedavate kozakom, gospodine predsjedavajući, vjerujem da zaista imate bogato iskustvo o e, toj vrsti suradnje zajedno sa potpredsjednikom gospodinom Martinezom i mislim da bi bilo dobro da e, u vašem izvješću pošaljete jednu vrlo e, jasnu poruku u tom smislu. Hvala. Ja, herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die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 Gospodine predsjedavajući, ono što ste rekli na samom početku e, smatram prilično pozitivnim, naročito kada ste govorili o ugovoru iz Lisabona u kojem se govori o bitnoj ulazi nacionalnih parlamenta. Naravno, ne govorim ovo na sarkastičan način, mislim da ste zaista iskreno govorili o tom pitanju. Ali e, određeni broj nadležnosti koje ima Europska unija ili da se radi o isključivim ili podijeljenim nadležnostima se povećava e, nepovratno. A e, broj nadležnosti koje su nacionalni parlamenti, odnosno države članice, imale u isključivoj nadležnosti se smanjuje. I nisam siguran da li se zakonodavstvo može lako mjeriti kvantitativno. Ovdje se ne radi o e, voću ili povrću, ovdje se radi o e, zakonima koji se usvajaju u nacionalnom ili europskom parlamentu i e, to je ono što možemo porediti. U zapravo proporcionalno se to u nacionalnim parlamentima smanjuje, u europskom parlamentu se povećava. Eh, a s druge strane se traži da se povećaju nadležnosti Europskog parlamenta i pitam se da li eh, ćemo ikada prestati s tim povećanjem. Eh, na koji način možemo vidjeti znate i sami da postoje određene nadležnosti koje se nikako ne mogu sa nacionalnih parlamenta prenijeti na Europski parlament. Samo treba vidjeti koje su to e, nadležnosti. E, također, nacionalni parlamenti bi mogli u nekom slučaju postati e, savjetodavna tijela, savjetodavna izborna tijela i mogli bi surađivati sa europskim institucijama, mogli bi olakšati rad europskih institucija kroz savjete postoje određeno povećanje uloge nacionalnih parlamenta, na primjer uz primjenu načela subsidijarnosti i proporcionalnosti i uz suradnju s drugim tijelima, ali tu se radi o savjetodavnoj ulozi. E, i ti nacionalni parlamenti nemaju stvarnu moć. Lisabonski ugovor je utemelio pravo na države na povlačenje, ali tu se radi o pravu koje je i prije postojalo, samo sada ga imamo zaista utemeljeno u ugovoru. I tu zapravo postoji mogućnost e, da se e, ovo pravo povuče iz budućih ugovora. Britanska konzervativna stranka je tražila da se vrati veća moć odlučivanja nacionalnim parlamentima, da se da nacionalni parlamenti imaju više nadležnosti, ali svi vi znate kao što i ja znam da e, takvi pregovori nikada ne bi mogli biti uspješni i zapravo su nemogući ukoliko se ugovor ne izmjeni jednoglasno kako bi došlo do tog prenosa ovlasti, odnosno nadležnosti. I na kraju, kao što je gospodin Duff e, to spomenuo, e, želim reći nešto više o očekivanim rezultatima parlamentarnih izbora i toj polarizaciji do kojih će vjerovatno doći u Ujedinjenom kraljevstvu. E, jasno je da postoji veća zastupljenost ukipa i u mislim da će vas zanimati da znate da su oni potpuno imuni na kritiku u britanskim medijima, čak i u proeuropskim medijima. Oni zapravo veoma često e, naglašavaju E, loše e, rezultate na plenarnoj sjednici, malu prisutnost e, na plenarnoj sjednici ili na sastancima odbora, na BBC-u ili nekim nezavisnim medijima veoma često govore o tome, ali oni zapravo i ne reagiraju na to, oni se hvale tim stvarima. I E, možemo se zapitati zbog čega. Ja nemam odgovor na to pitanje. <laughs> Hvala lijepa, ja ću naravno razmisliti o svemu, ne samo o tome. E, sve ove vaše observacije dakle ću naravno razmostriti, a Isto tako uzeti u obzir ono što će mi, te mi eventualno uputiti napismeno. Na sljedećem sastanku predsjednika Kozaka ću također pažljivo slušati što će se reći. Ono što mi se čini pozitivno iz svega ovoga je ovo što ste vi rekli nije nešto o čemu ne govorimo u mom izvješću. Prije svega moram govoriti o samoj temi jer ova predložena tema vrlo je široka, ali ja smatram da s obzirom na ona vrednovanje u Lisabonskom ugovoru koji jest predmet ovog izvješća, tu govorimo o potrebi e, da bi se ovo što moramo napraviti odradilo, da nam je potrebna neka vrsta orijentacijskog, e, orijentacijske busole i u e, europskom parlamentarnom sustavu moramo odrediti koja je specifičnija uloga nacionalnih parlamenata, iako to zapravo znači da moramo e, raditi e, dakle na tim e, pitanjima sistematizacije moramo uložiti napor i moramo ograničiti argumente i moramo raditi na vrlo pragmatični način, kao što je rekao kolega Hafner. Svi se dakle slažemo s tim da ne želimo treći dom, ne želimo treći dom jer bi to zapravo značilo da bismo na neki način ovaj sustav demontirali. A drugi bi dom vijeću i komisiji trebao vratiti ulogu vlade. Dakle, došlo bi do podjele nadležnosti između onih organa koji donose zakone i oni koji imaju izvršnu vlast. Ali to nije mm, e, nešto što je moguće. Ne možemo na europskoj razini e, šematski jednostavno pretočiti sve što postoji na nacionalnoj razini. Lisabonski ugovor kaže da sve države traže, a mi dijelimo to mišljenje, da moramo povećati suradnju među državama. To svi kažu, možda i mi. E, što to konkretno znači? A da se pritome ne povećaju oni e, jedinice koje poslije neće, e, neće služiti, dakle da se ne naprave tijela koje ničemu ne koriste. E, moramo gledati kakva je uloga nacionalnih tijela, a isto tako i pitanje suverenosti, ovo o čemu je govorio kolega Bronz o smislu nadležnosti Europskog parlamenta ja mislim da bi bilo jako dobro ako bismo jednoglasno govorili o vanjskim poslovima primjerice da bismo onda zaista bolje odigrali našu ulogu da smo mi ono tijelo na kontinentu koji služi da se smiruje situacija i da mi omogućujemo mir na ovom kontinentu. Hvala svima dakle koji su <clears throat> surađivali i koji će surađivati i ja ću naravno raditi na tome i dalje i precizno ću pokušati unijeti vaše želje za nekim ispravcima i dodacima. Nastavit ćemo razgovarati na ovu temu 10. veljače, dakle u kratkom roku. A u međuvremenu predlažem e, dakle da napravim pismeno izvješće. Hvala sada riječ kolegici Gurmaj. Evo samo par riječi, mislim da bi to trebalo biti bitno za sve vas. Gospodin Martinez, potpredsjednik je nas pozvao na raspravu o o sastanku prije izbora Europske unije, prije izbora za Europski parlament 22. Eh, eh, veljače i mislim da je to nešto što bi vas sigurno zanimalo. 20, eh, Ispričavamo se, 22.1. odnosno sutra u eh, biblioteci u pola šest. Sada moramo preći na točku dnevnog reda koja je prvobitna eh, trebala prethoditi mom izvješću. Radi se o devetoj točki dnevnog reda o ulozi i aktivnostima trojke, Europska banka, MMF, dakle predmet programa. Izvjestitelj je kolega Scholz. Mi smo ovdje da damo mišljenje o odboru koji se bavi ekonomskim pitanjima. I e, mi moramo dakle sada raspravljati o ovom izvješću kojeg ćemo usvojiti 11. veljače. Hvala predsjedniče. Najprije vam želim zahvaliti na razumijevanju i ispričavam se što sam morao odgađati izlaganje ove točke. Nije bilo moguće to ranije napraviti s obzirom na e, ono što se događalo u drugim odborima, odboru e, za financije, tamo je odlučeno da se razmatra aktivnosti trojke i da se na temelju toga donesu zaključci. Dva odbora, Dakle, i odbor AFKO treba sudjelovati u tome. Ja to pozdravljam. Naravno, tu su izneseni neki prijedlozi od strane kolega. Svi izvjestitelji odbora Ekon i odbora EMPL za zapošljavanje predstavnici su svih eh, velikih klubova zastupnika na samom početku treba reći da ovo izvješće obuhvata ogroman broj kritika. Naime, situacija je teška. Više međunarodnih organizacija i Europske unije su iznijeli svoje kritike i to se može vidjeti to se odnosi na mjere koje je donijela trojka. Uslom želim ovdje navesti jedan citat e, gospodina Dragija iz 2012. godine, izjava koju je dao e, usred krize i on je tada rekao da europski socijalni model je nešto što pripada prošlosti. On je time htio reći da ta ustavna asimetrija između političke i gospodarske dimenzije jest nešto što predstavlja problem u ugovoru iz Lisabona, a po mom mišljenju, koje je odraženo na, u ovom tekstu od 52 stranice, mi smo se držali mišljenja odbora za ustavna pitanja i tu se govori o različitim e, europskim tijelima e, Europskog parlamenta i nacionalnim parlamentima država članica. I tu smo govorili o dosta sofisticiranom funkcioniranju te e, parlamentarne strukture u samom Europskom parlamentu. Mislim da treba razjasniti to pitanje i kako bismo znali da li trojka, odnosno te različite strukture, da li se tu radi o stvarnom pravnom, pravno temeljnom pitanju ili pitanja koja, odnosno zahtjevi parlamenta, na primjer u okviru odbora AFKO, da li su primjereni. Ja sam uvjeren da tome nije tako. Naravno, treba znati da trojka doprinosi funkcioniranju mehanizma za stabilnost, ali ni u jednom trenutku trojka, trojku se ne može smatrati pravim subjektom. Tu se više radi o jednom obliku korporacije, zasnovane na temelju mehanizma za stabilnost e, konspiranom izvan Europe. I s tim vidom suradnje, u tom vidu suradnje, sudjeluju razne države na nacionalnoj razini. Naprimjer, tu su dvije institucije Europske unije koje se temelje na europskom pravu, a koje se može smatrati legitimnim. Možda to nije slučaj i za Europsku središnju banku. Podsjetimo se da je naš odbor ovdje, a na tome želim čestitati kolegi kolegama Broku i Galteriju, iz naš, želim podsjetiti da je naš odbor trebao iznijeti valjan pravni temelj kojim bi se trebalo riješiti nedostatke u ugovoru iz Lisabona. Neke države članice Europske unije su tako trebali dobiti određenu pomoć. Ovdje, ja u svom radnom dokumentu, radnoj verziji svog dokumenta to govorim, dakle u skladu sa člankom 153. I tu je dakle uspostavljen jedan mehanizam za stabilnost i na odboru, na sastancima odbora više navrata smo razgovarali o tome i s obzirom na mehanizam za rješavanje krize e, ustanovljeno je da postoje neke snage centrifugalne i tako da je nastojano doći do rješenja. I ja sam uvjeren da naš odbor treba na, odaslati jedan signal i na pravnom i ustavnom aspektu treba se pokrenuti jedan mehanizam za stabilnost na temelju europskog prava. A to bi zahtijevalo da dođe do izmjene temeljnih ugovora, da se sad ne, ne, ne gubimo u detaljima tehničke prirode, ali to, nam, to nas ne bi trebalo sprečavati da e, govorimo o bankovnoj uniji. Ta će se rasprava svakako odraziti, odnosno i nastaviti u drugom sazivu, u sljedećem sazivu parlamenta. I tu postoji još jedno drugo pitanje, Tu je veza između e, europske e, financijske i monetarne stabilnosti i socijalne stabilnosti. Uostalom, odbor EMPL u svom mišljenju o tome govori, no to ne treba spriječiti odbor i niti nas, da donesemo adekvatne zaključke zasnovane na radu vijeća. To znači da bi trebalo otvoriti jedan sivi prostor koji bi nam trebao omogućiti da donesemo zaključke na temelju rada Europskog vijeća. Dakle, kako bi trebala komisija, Europska središnja banka, reagirati? Ja znam da su to neke koncepcije koje su tipične za Njemačku, Ja sam si ovdje zadao dva cilja, dvije aktivnosti. Kolega Šefling je jutro u jednom drugom kontekstu govorio o primatu politike nad pravom. Moram reći da se ne slažem u potpunosti s njim i trebalo bi znati da li intervencija europskih institucija Naime, znam da to uopće nije lako za riješiti taj problem. To je pitanje koje izlazi iz krize koja je nastala, ali koja još nije unutar eurozone okončana i ako budemo slijedili takav pristup, onda poslično pitanje jest da li institucije Europske unije da li su ograničene člancima e, ugovora iz Lisabona ili tome treba e, nešto pridodati kako bi se njima dodala određena snaga. Ja vjerujem u ovo posljednje, dakle da europske ugovore treba pojačati. Ne radi se tu samo o temeljnim pravima koja su navedena u ugovorima, ugovoru iz Lisabona, već se radi o nečem još dodatno. Moramo reći da socijalna dimenzija koja je upisana u ugovor iz Lisabona, a koja potječe još iz ugovora iz Amsterdama. Dakle, pitanje da li bi ih trebalo izbaciti i postarati se da e, Europska središnja banka bude uzeta u obzir. A još jedna stvar koju je gospodin Leinen spomenuo na odboru, rekao je da komisija treba, da je napravila puno više odnosno mogla je napraviti puno više u, e, u, okviru komisije Barroso 2 nego što je napravila. Ovo ne bi trebalo biti nešto što će ovisiti o ljudima koji su na vlasti. Ja mislim, barem što se mene tiče, naša glavna zadaća jest da se postaramo da su pojedinačne institucije tu i da koriste sav svoj manevarski prostor. I mi se moramo postarati da njihovo djelovanje koje je zasnovano na europskom akiju, da je zasnovano na europskom akiju i na temelju toga sam iznio određen broj preporuka. Ne bismo smjeli djelovati na bilo koji način koji bi kršio povelju o temeljnim pravima i ako vidimo kako se stvari razvijaju u socijalnom aspektu unutar država članica i ako želimo razvijati gospodarstvo, moramo se uvijek usredotočiti na tu konkretnu stvar. To nije iznimna situacija, ovo što ovdje pokušavamo riješiti. Tu se radi više o pitanju nekih temeljnih načela i sve to ovisi naravno i o tome na koji način se razvija stvarno društvo u državama članicama u kojima živimo i to moramo uvijek imati na umu. Dakle, sa svim mojim informacijama nadam se da ćemo doći do određenog konsenzusa o sadržaju mog mišljenja unutar odbora, dakle da se pojača metoda e, zajednice. Isto tako je pokrenuto pitanje o tome kako mi možemo e, voditi demokratski nadzor unutar e, demokra Europskog parlamenta i Europski parlament i nacionalni parlamenti imaju pravo nadzora unutar raznih institucija koje uspostavljamo. Oprostite kolega Scholz, imam malo problema s prevoditeljima. E, moramo vidjeti da li će nam dopustiti da radimo još 10 minuta nakon 12.30. Rekli su da hoće, ali nekoliko se ljudi već javilo za riječ, pa e, molim da vas molim da brzo završite kako biste nakon pitanja mogli još i završiti. Dobro, zaključit ću. Dakle, ja ću podnijeti određen broj manmana koji u biti održavaju ovo što sam sad ovdje iznio i nastojaću ću e, to reći što jasnije moguće u tim e, amandmanima i nadam se da će doći do, da će kolege dati svoj e, veliki pozitivan doprinos. Hvala. Moramo zaista izračunati koliko imamo vremena i vas molim da budete kratki ne više od dvije minute jer nakon nekog vremena nećemo više imati prevođenja. A amandmani eh, se moraju predati do 23. siječnja ovog četvrtka u ponoć. Kolega Šeflin ima riječ. Hvala predsjedniče. Evo jedna, jedan konkretan odgovor gospodinu Šolcu. Moj stav je sljedeći. Bez političkog dogovora e, pravni okvir e, ili neće raditi ili će loše funkcionirati. Ne mislim da imamo nekih nesuglasica po tom pitanju. Što se tiče Europske unije, mislim da je to jako učinkovito. Prva stvar koju želim reći odnosi se na jedan središnjih problema, odnosno da je dosta nejasan e, ovaj rad trojke i dosta je tehničke prirode i to obuhvaća i medije i to nije na najbolji način popraćeno e, kroz medije. Mislim da se slažemo. Posljedica jeste da je demokratsko građan da je trojka svojim trima razinama dosta oslabila demokratičnost. E, da, može se reći, može se tvrditi da je to tako organizirano zato što je trebalo žurno e, reagirati na globalnu prijetnju, ali mislim da je ovaj kratki rok reakcije e, okončan. I isto tako, e, što se tiče glavnog izvješća, vašeg izvješća, tu je pitanje odgovornosti. I tu, to je u potpunosti točno, s tim se ne možemo ne složiti. Kako ćemo tim postupati, to je već druga stvar, to ste naglasili u svom izvješću. i Mislim da tu postoji jedan raskorak u demokratskoj politici koja bi mogla još više nanijeti štetu demokraciji ukoliko se na tim ne bude vodio adekvatan nadzor. Hvala kolega sad ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja bih želio reći da mislim da moramo biti savršeno jasni i ukazati da se, na to da se ovdje radilo o žurnom rješenju. U pravnom okviru Europske unije nisu postojali adekvatni instrumenti da se riješ, da se odgovori i da se riješi na nasle probleme. Dakle, to bi trebalo jasno naglasiti. Zatim postoji jedno drugo mišljenje E, tu e, u tu se odnosi na nacionalne parlamente to trebate znati da u četiri države koje su formalno bile u obuhvaćene postupkom trojke Irska, Portugal, Grčka i Cipar tu su bili nacionalni izbori u slučaju Irske i Portugala nakon odmah nakon potpisivanja sporazuma došlo do izbora. Vlade su promijenjene. Dakle, sve stranke koje su sudjelovale u pregovorima. Isto se dogodilo u Grčkoj usred tog postupka, a isto i u na Cipru, dakle tu je promijenjen predsjednik. Dakle, sve ovo znači da postoji demokratska legitimacija tog postupka unutar nacionalnog okvira i to bi isto tako trebalo naglasiti, jer to nije napravljeno iza leđa ljudima. To je rađeno u suglasnost građanstva. Iako, čak i ako su oni propatili od toga svega i bili su protiv svih tih mjera, ali oni su glasovali za stranke koje su podržale program koji je primijenjen, proveden. Ne slažem, ne kažem ja da se slažem s programom. Slažem se s velikim brojem prijedloga, sugestija iz vašeg izvješća, ali ne bismo smjeli zaboraviti da je došlo do glasovanja koje je okupilo većinu koja je bila za ove programe. Hvala, zastupniče Koltijer, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Smatram da nacrt izvješća kolege Šolca treba obogatiti i ojačati na jednu temu. I tu vidim najveću manjkavost u samom odboru Ekon. Drugim riječima, trebalo bi bolje pojasniti institucionalno i pravnu slagalicu sustava trojke. A naročito nakon usvajanja paketa dvaju mjera, e, to zapravo više ne može se zapravo podržavati jer trojka je zapravo u početku trebala ostvariti stabilnost FSF-a što je trojka dobila u zadatak od zemalja članica kao rezultat bilateralnih mehanizama. Nakon toga se u svibnju uspostavio sustav e, međuvladinog ne, komunikacije i tu stoji članak 37. E, Europskog stabilizacijskog mehanizma koji daje dan više među vladin okvir. I onda se uklapa u jedan e, širi pravni sustav same Unije. A nakon tu toga Tupa govori o sustavu svih oni koji dobivaju pomoć, dakle zemalja koje dobivaju pomoć. I to zapravo od tog paketa je mjera već prestaje biti kompatibilni sustav. Osim ovih radikalnih rješenja iz članka 143. ugovora, mislim da već u sustavu, u pravnom sustavu sadašnjih ugovora i upravo zbog kontradiktornosti vezane za ovo e, u državama članicama, da je moguće povećati e, sustav zadataka trojke u okviru koji sada stoji u europskom pravnom sustavu. Hvala predsjedniče. Hvala gospodine Šolc na prijedlozima koje ste nam iznijeli i kao što vidite, ova tema je jako kompleksna i posao će biti jako težak. Slažem se s onim što je rečeno da moramo jasno to reći da se radilo o žurnoj situaciji, da nisu postojale institucije da se e, rješavaju ti problemi, ali glavni problem bi bio da samo na kraju potvrdimo ono privremeno rješenje i da to bude, da se to pretvori u stalni politički pristup, jer to je problem, dakle, da e, ne, nebirana vrsta vlade bude dominantna, a bez ikakve političke odgovornosti, da to budu e, birokratske agencije koje će preuzimati stvari u svoje ruke. Tu bi e, građani e, izvukli deblji kraj. Mislim da u izvješću mora jasno biti naglašeno da e, ova ad hoc rješenja nisu prihvatljiva ako govorimo o uspostavljanju adekvatne demokratske vlasti u eurozoni, osobito kada se radi o proračunskim pitanjima i o pitanjima e, koordiniranja e, gospodarske politike. U ovom izvješću e, stoji da ako ne uspijemo naći odgovarajuće demokratsko rješenje, onda sva ta prava i sve te nadležnosti koje postoje i koje su dobivene onda neće postojati pravo, pravno utemeljenje za njihovu korist, za njihovo korištenje. I mislim da je to mišljenje, izvješće jako važno. Zahvaljujem na, e, na uvidu koji nam je dao gospodin Šolc. Mi ćemo e, razmatrati sve amandmane. Hvala. Hvala. Sada kratka replika kolege Šulca. Mislim da je ova rasprava već pokazala da ovdje postoji jako važno pitanje. Dakle, ako izbjegnemo pravne e, ugovore u žurnim situacijama, da li možemo to koristiti kako bismo e, razvijali neki dugotrajni pristup pitanju stabilnosti? To je nešto o čemu je e, Ustavni sud u Njemačkoj jasno e, iznio svoje mišljenje predsjednik e, odbora prema njihovoj predsjednik komisije prema njihovom, njihovoj odluci nema ovlasti donositi odluke obvezujuće odluke i prema osnivačkim ugovorima to se ne može raditi izvan zajedničkih. E, metode i cijena isuša velika i to moramo vratiti na e, pristup e, metod zajednice i to moramo reći poslati odboru Ekon i nadam se prije izbora, europskih izbora kako bismo dali svoj doprinos njihovom radu. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, 11. veljače ćemo ovome glasati, a za amandmane morate uložiti do 23. siječnja u 12 sati. Ne znam da li u dvije minute možemo dati riječ kolegi Tarandu koji želi nešto reći. Hvala. Ja neću, meni ne treba više od 90 sekundi. E, želim vam reći da čim netko od nas ode odavde, moramo se baviti njegovim, e, njegovom strašnom. Ovdje mislim o izvješće Tržkovski e, koji e, dakle nije mogao prikupiti odgovarajuću većinu Ja nisam veliki pobornik e, pisanih pitanja, ali moramo donijeti odluke, ne ostati samo na pola puta. Dakle, ili ćemo e, se i dalje baviti tim pisanim izjavama, ili ćemo prestati s njima, jer e, prije dva tjedna ono što se dogodilo, dakle, da čak i smislene pismene izjave prikupe užasno slab broj potpisnika. Evo primjera, Elmar Brok i drugi, dakle ukupno 11 e, zastupnika su inicirali e, pisanu izjavu o e, opasnosti antisemitizma i drugoj, drugim vidovima netolerantnosti koji je, ne, koji je prikupio 115 potpisnika i ako kad bih bio zlonamjeran rekao bih onda da većina ovog parlamenta da je antisemitski nastrojena Dakle, mislim da, e, da će koordinatori i drugi koji su odgovorni za to e, ponovo ovom problemu pristupiti i kako da se riješimo, dakle iznijeti prijedlog o tome kako da se riješimo dosta sramotnog e, aspekta tih pisanih inicijativa. Hvala. Dakle, uzimamo to u obzir, a sada zaista moramo završiti sastanak. Zahvalit ću se još jednom prevoditeljima što su ostali na raspolaganju dulje nego što je bilo predviđeno. Hvala i doviđenja.